rezolucijama dovoljno govorili o režimu, sad moramo početi djelovati. Moramo početi odmah primjenjivati pojedinačne sankcije kako bismo izvršili zdravni pritisak na režim. Pa čak e, i tada mislim da ne bismo smjeli prekinuti sav kontakt sa vladom Nikaragve. Treba postojati izborna reforma, slobodni pošteni izbori, a to će se dogoditi samo kroz dijalog i tu europska diplomacija može odigrati vrlo važnu ulogu izvršiti pritisak na režim, ali ne smijemo zatvarati vrata. Moramo biti inteligentni, biti, inteligentni, biti sigurni da je ono što radimo vrijedno toga. A sada spontano javljanje, gospodin Lopez Aguilar, jednu minutu. Hvala vam, visoki predstavniče Borel, dragi kolege, kao i u prethodnom slučaju Venezuele i ovdje imamo slučajeve arbitrarnog zatvaranja, izvan sudske e, procese i zlostavljanja. Ali za razliku od e, Venezuele nakon sandinističke revolucije, aktualni predsjednik Ortega je napustio svoju apsolutnu poziciju moći i održao izbore. Zadnje izvješće koje je govorilo o toj zemlji je spominjalo mogućnost da se u budućnosti u toj zemlji ipak održe izbori koji će biti transparentni i slobodni. Europska unija bi trebala biti dijelom jedne promatračke misije koja bi to zajamčila. Dakle, moramo upregnuti sve svoje diplomatske aktivnosti kako bi se u toj zemlji što prije organizirali slobodni demokratski izbori, čime bismo vratili demokracije u toj zemlji. Koliko bi doista bilo tako, onda bi možda opet bio izabran Ortega, ali bi barem i izbori bili demokratski. Mr. Wallace, one minute. Zastupnik Wallace, hvala vam. Selektivna saslušanja mogu biti problematična. Ljeti Ove godine tisuće ljudi su se okupile u Managvi da proslave sandinističku pobjedu nad SAD-om koju je izvoljevao Samoza. Također su proslavili pobjedu sandinističke stranke nad e, kandidatom kojeg je podržavao SAD. Potom smo vidjeli studentske pokrete i organizaciju koja je se uz djelovanje cije miješala u tamošnje unutarnje poslove. Potom su tu E, nevladine organizacije pod raznim utjecajima koje djeluju protiv e, vlade. Ova zemlja i sve druge latinoameričke zemlje su jako propatile tijekom zadnjih nekoliko stotina godina. Tamo se miješa SAD i putem posrednika ljudi bježe, napuštaju svoje zemlje tražeći bolji život. Otima im se zemlja i njihove zemlje. Tamo su biznis preuzeli poslovni subjekti iz SAD-a, a SAD uporno radi ono što želi. Gospodine Borel, došlo je vrijeme da Evropska unija omogući ljudima Venezuele, Nikaragove, svih tih zemalja da same odlučuju o svojoj budućnosti. Hvala vam. Zastupnik Castaldo, jedna minuta. Grazie, presidente, colleghi, permettetemi di esprimere... Hvala vam. Dozvolite da izrazim svu svoju bliskost narodu Nikaragve. Kao što znate, oni tamo proživljavaju dramatičnu političku i humanitarnu krizu, krizu više od 300 mrtvih, tisuće ranjenih prosjednika. U toj krizi se već 18 mjeseci nalazi ta zemlja. Vidimo tamo represiju mirnih prosvjeta, prosvjeda koji su upućeni prema visokim dužnosnicima Vidimo da se šteti pluralizmu, a riječ je o osnovnom stupu demokracije. Stalno se uporno krše ljudska prava, predsjednik Ortega zloupotrebljava svoju moć, krši ustav i šteti demokratskom redu u toj zemlji. Zatvorenici žive u nehumanim i neprihvatljivim uvjetima. Zato pozivamo vlasti da preuzmu svoju odgovornost, da zajamče osnovna prava, a istovremeno moramo s mjesta primijeniti individualne sankcije. Samo uz pomoć dijaloga između strana i dogovora koji se može postići za jednim stolom može se izaći iz ove dramatične e, krize i u tome ćemo vas podubriti, gospodine visoki predstavniče. Time smo došli do kraja slobodnog javljanja za riječ. I dajemo riječ potpredsjedniku komisije, visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Hvala vam. Hvala svima vama. Zasigurno, da bi se da bi zemlja izašla iz krize, to znači i provesti reforme i omogućiti tamošnjem narodu da odluči samo o svojoj sudbini. Mislim da se oko toga svi slažemo ali govorimo ovdje i o CI, o nekakvim banana trtkama. Ne, mislim da ovdje da ovdje u posrijedi slučaj represije i kršenja ljudskih prava od strane Orteginog režima. Ortega je nekad davno bio gerilac koji se borio za slobodu svoje zemlje. To ništa ne mijenja u ovoj trenutnoj situaciji. Svi od vas žele najbolje za nikaragvanske stanovnike. I ja. Ali politika nije samo ovo nizanje želja. Što možemo učiniti? Neki predlažu suspendiranje trgovine e, sa tom zemljom. Pa, suspenzija tog trgovinskog sporazuma može dovesti tamošnje stanovništvo još veće teškoće. Ne samo u Nikaragvi, već i ostatku Srednje i Latinske Amerike. Mislim da to nije dobra ideja. Nismo suspendirali tamošnji ugovor o suradnji. još jednom, da ne bismo naštetili tamošnjem stanovništvu. Naše aktivnosti suradnje idu u smjeru da ne idu na ruku tamošnjem režimu i naši financijski instrumenti se koristi, koriste da bi se pomoglo tamošnjim aktivistima za e, ljudska prava te nikaragvanskim izbjeglicama u Kostariki. Zašto investicijska banka nije prekinula svoje operacije? Pa zbog istih razloga. Držimo se svojih ugovornih obaveza. Bismo li trebali zazivati prijevremene izbore? Tijekom prosvjeda sredinom 2018. oporba je inzistirala na ranijim izborima. To je predsjednik Ortega isprva odbio. Iako se prije tih izbora ne provedu izborne reforme, onda tamošnji izborni proces neće dobro proći. Naš prioritet bi trebala biti primjena i reforme izbornog zakona i to na osnovu preporuka koje je izdala Evropska unija nakon svoje promatračke misije. Zašto nismo sankcionirali Ortegu ili potpredsjednicu Murio? U SAD i Kanada su usvojile e, individualne sankcije protiv e, predsjednika e, Ortege i članova njegove obitelji. Mi to još nismo poduzeli. To je nešto o čemu bi trebale razmisliti države članice. Ne isključujem mogućnost njihovog uvođenja, ali sankcije trebaju biti poticaj za promjenu i na taj način ih valja kalibrirati. Hoćemo li poslati u tu zemlju promatračku misiju? u trenutnom kontekstu e, represija i nefunkcioniranja pravne države, mislim da to uopće ne bi imalo smisla. Što trebamo napraviti? To je da izvršimo politički diplomatski pritisak da bi se oslobodili zatvorenici. Ali ne samo da je ovdje spomenuta inicijativa Belgije, tu su još neke druge ideje. Moram vas obavijestiti da je naš vođa izaslanstvo u Nikaragvi posjetio obitelji tih zatvorenika. Ja ću nastaviti vršiti politički pritisak. I to zato što smatram da se tamo sustavno krše ljudska prava. I zato nema nikakvih izlika Jasno je da se tamo radi o režimu koji pada na svim ispitima vezano uz odnos prema poštivanju prava svojih građana. Govori se o popisu ljudi prema kojima bi se usmjerili individualne sankcije. To bi od nas zahtijevalo raspravu na razini ministara vanjskih poslova Europske unije i o tome bi se trebala donijeti jednoglasna odluka. U tome tražim i vašu potporu jer situacija u e, Nikaragvi je jednako loša kao i Venecueli, ali o Nikaragvi se ne govori tako puno. Evo, danas smo iskoristili priliku da se pozabavimo i tom zemljom. Hvala vam. Dobio sam pet prijedloga rezolucije i ovime završavamo ovu raspravu i to sljedećih klubova. SID, Zeleni, EPP, Renew i ECR. Rasprava je završena. Ovome ćemo glasati sutra. The next item Sljedeća točka dnevnog reda jest izjava potpredsjednika komisije, visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o nasilnom gušenju nedavnih prosvjeda u Iranu. Podsjećam vas da je moguće uključiti se u slobodno javljanje za riječ koristeći se standardnom registracijom te elektronskim sustavom. Upute su dostupne na ulazu u vječnicu. Također vas podsjećam da plave kartone dozvoljavamo nakon što se održe govori u ime klubova zastupnika. Raspravu otvara gospodin Borel, potpredsjednik komisije, visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Izvolite gospodine Borel, imate riječ. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici. Svi ste svjesni toga da se Iran nalazi usred velike gospodarske krize. Tamo vlada nestašica osnovnih proizvoda, to se tiče i lijekova, potom tamo imamo visoku stopu inflacije, visoku stopu nezaposlenih, sve to je dovelo do prosvjeda. Moje službe i ja pratimo događaje vezane uz nedavne prosvjede tamo negdje od 15. studenog, dakle prije nekih mjesec dana. I od tada tražimo provjerene informacije o broju stradalih i ranjenih. Također smo vidjeli, kao i vi, video snimke snajpera koji pucaju na prosvjednike i imamo službene potvrde o 7000 uhićenih. To vam govori o magnitudi i ozbiljnosti onoga što se tamo događa. Ono što se dogodilo i ono što se dalje događa. Nismo šutjeli svo ovo vrijeme kao odgovor na tu situaciju, što više. Uključili smo se u dijalog privatno i javno. I doista moja prva izjava kao visokog predstavnika u ime 28, još uvijek 28 država članica datira od 9. prosinca i upravo se ticala prosvjeda u Iranu. U toj izjavi jasno ističemo da bez obzira na opetovana traženja vezana uz mogućnost suzdržavanja da su iranske snage disproporcionalno reagirale na prosvjede, da je to dovelo do velikog broja stradalih. I još jednom želim naglasiti bilo da se je riječ o Iranu ili drugdje, da se ne može nikako opravdati upotreba sile protiv prosvjednika. Mi smo tražili od iranskih vlasti da poduzmu neovisnu istragu kako bi se utvrdio brod stradalih, dakle poginulih i uhićenih i očekujemo da će se počinitelji ovog nasilnog e, čina privesti pravdi. Ovo gušenje se također čini sprječavanju, se također ogleda i u sprječavanju pristupa internetu iranskih građana, to također naštetilo komunikaciji te slobodnom protoku podataka. Mi želimo zauzeti ovdje uravnotežen pristup u odnosima s ovom zemljom, sveobuhvatni pristup, želimo se pozabaviti svim pitanjima koji su koji se nalaze u ovom kontekstu tu su, to je naša zabrinutost vezana uz stanje ljudskih prava u toj zemlji i to u sklopu regularnog dijaloga na e, visokoj razini sa tom zemlji. Također je tu iranski nuklearni sporazum. Mi smo se doticali slučajeva kršenja ljudskih prava u svim našim komunikacijama sa Iranom. Također surađujemo sa vlastima i tražimo napredak po pitanju poštivanja ljudskog prava. To se također odnosi na ukidanje smrtne kazne, na poštivanje prava žena, te na zatvaranje osoba koje posjeduju dvojno državljanstvo. Želimo tu vidjeti napredak. Zalažemo se zato na međunarodnim forumima kao što je UN i Vijeće za ljudska prava. Uvaženi zastupnici, u potpunosti razumijemo zbiljnost ove situacije kada je riječ o prosjedima koji su održani u toj zemlji i mi ćemo se nastaviti baviti ovom temom i tražit ćemo konkretno djelovanje i to je sve dijelom e, naših diplomatskih odnosa s Iranom. To dakle nije ograničeno isključivo na pitanja koja se tiču nuklearnog sporazuma. Također vjerujemo da iranske vlasti moraju ispuniti svoje međunarodno preuzete obaveze to obuhvaća univerzalnu e, povelju dakle, o ljudskim pravima te međunarodnu povelju o e, političkim pravima. Dakle, to obuhvaća i slobodu izražavanja i okupljanja, to se mora u potpunosti poštovati i radujem se suradnji s vama na promociji dakle poštovanja, bolje poštovanja ovih prava diljem svijeta. Mi se danas bavimo nekolicinom slučajeva gdje je potreban snažniji stav Europske unije. Hvala lijepo. Thank you, Mr. Vice Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Naš prvi govornik je gospodin Bašesku koji će govoriti u ime kluba EPP minuta i pol. Hvala vam. Moramo štititi potrebu Europske unije da po svaku cijenu ima nuklearni sporazum sa Iranom. I zbog toga se Iran okomio na svoj narod. Ogromne iznose se troše na oružje, tu je i korupcija, tu su sankcije koje dolaze iz SAD-a. Imamo režim Ajatolaha Homeinija koji prelazi na brutalnu represiju prosvjeda u toj zemlji. imamo gradove i regije na koje se okomio iranski režim. Prema Međunarodnom vijeću za otpor u toj zemlji iranski režim gasi sve pokrete koji traže poštivanje ljudskih prava, ljudskih prava u toj zemlji i slobodu izražavanja. Imamo više od 500 slučajeva potvrđenih smrti na ovakvim i sličnim prosvjedima, više od 4000 ranjenih. Iranski režim zatvara sudionike prosvjeda i koncentrira se na lokalne lidere, vođe tih prosvjeda. Mi imam obavezu reagirati. Istovremeno moramo priznati da Europska unija u odnosima sa Iranom da je postala e, taocem ovog nuklearnog sporazuma. To je istina, ali to je i razlog Vi ste prekoračili dodijeljeno vrijeme za riječ, kaže predsjedatelj. Mikrofon vam je isključen zastupniče, hvala lijepa. Sljedeći e, govornik je gospodin Ruiz Devesa. Imate minutu. Hvala lijepa. Predsjedniče, e, visoki e, predstavniče, hvala što ste došli na ovu sjednicu kako bismo govorili o kršenju ljudskih prava. U ime SID-a rekao bih da Podržavamo vaše stajalište koje ste nam iznijeli vrlo detaljno. Moramo biti dosljedni u našoj osudi onoga što se događa u e, Iranu od prošlog e, studenog. Htio bih e, podsjetiti da ove ovi prosvjedi su najveći prosvjedi koje smo vidjeli u 40 godina sadašnjeg režima u Iranu te e, prosvjedi nisu mirni. Mm, imamo izvještaje e, e, Amnesty International da je ubijeno više od 300 ljudi mm, a 7000 ljudi je ranjeno. Mnogi su prosvjednici uhićeni i e, prijeti im e, smrtna kazna e, temeljna prava, recimo informiranje o obitelji, o tome gdje su i o svome zdravlju, i to im je zanijekano. Mislim da je ova rezolucija o kojoj ćemo glasati sutra potrebna. Da će ona doprinijeti vašem radu na tom području glas parlamenta Europske unije e, nadamo se će e, utjecati na situaciju. Reakcija vlasti je e, brutalna i trebamo reagirati na to Nadam se da će Evropska unija e, zaista učiniti ono što se od nje očekuje. E, gospođa Poret ima dvije. Nakon naše e, rezolucije u rujnu u uhićenju novinara, uključujući gospodina Ratklifa, vidimo dalje, dalje uhićenja Eh, iranska vlada eh, ignorira prava svojih eh, sunarodnjaka. Imamo sada prosvjede zbog povećanja cijena benzina. Međutim, vlasti su odgovorile brutalnom represijom. Obijeno je više od 300 ljudi, više od 7 tisuća e, su ranjeni. Sloboda izražavanja i okupljanja više ne postoji. E, Iran krši e, međunarodne sporazume i svoje obveze. Iranske vlasti neproporcionalno reagiraju na prosvjede. Vlada bi trebala zaštititi e, svoje e, sugrađane, ali ono što se događa u Iranu je daleko od toga. E, Iranci čak ne mogu govoriti o tome što im se događa. U Iranu raste represija, nema nezavisnih medija, Cilj su i odvjetnici i civilno društvo. Evropska unija mora djelovati. Ova rezolucija o kojoj ćemo glasati sutra e, zahtjeva da se e, oslobode zatvorenici i da e, pozivamo visokog predstavnika da i dalje intervenira kod iranske vlade. E, prava iranskog naroda i e, e, stranaca koji borave u rani moraju biti zaštićena. Gospodin Urtarson ima riječ za minutu i pol. Hvala. Više od 300 ljudi je ubijeno, tisuće ljudi uhićene u prošlog tjedna nakon brutalnog gušenja prosvjeda. Iranska vlada nije nam dala nikakve informacije o prosvjedima i e, da se događa, ovo nasilje. E, ne znamo gdje su uhićeni e, ljudi. zatvorenici e, su podvrgnuti mučenju. Borci za ljudska prava su među uhićenima E, mi tražimo od iranskih vladi da, vlade da prestane sa nasiljem i, da e, pojasni činjenice i privede pravdi sve one koji su odgovorni za ovo nasilje. E, predlažemo i nezavisnu istragu kršenja ljudskih prava. Eh, situacija u Iranu se pogoršava zbog sankcija sed a eh, i stoga mm, želim eh, odati počast akciji visokog predstavnika jer moramo koristiti sve instrumente koji su nam na raspolaganju kako bi se uspostavio dijalog u toj zemlji Moramo i dalje raditi na tom cilju, e, stvoriti dobar okvir za to i e, želim vam u tome mnogo uspjeha. U ime IDEA e, govori gospodin Rivijer. Dvije minute imate, izvolite. Već dvije godine ljudi prosvjeduju Pre tri tjedna je, su vlasti ukinule internet. Iran je žrtva igara Kine, Rusije i SAD-a. Ne moramo zaboraviti da je e, igre e, samih e, zemalja na Bliskom istoku. Mi mi podržavamo e, iranski narod u e, traženju slobode, ali moramo i e, osuditi one koji trguju oružjem sa Katarom i Saudijskom Arabijom ne smijemo davati moralne lekcije. Moramo pomesti pred vlastitim vratima. Evropska unija ne može biti učinkovita. Ona je izgubila svaku kredibilnost e, zbog Sirije i Libije. E, jedini akter diplomacije e, je narod koji mora odabrati vlastitu budućnost. U ime ECR-a gospođa Fotiga ima minutu i pol. Hvala lijepa. E, e, čak i e, najumjerenija procjena žrtava gušenja prosvjeda u Iranu znači je zastrašujuća. Međutim, znamo da su tisuće ljudi u zatvorima, tisuće ljudi je ranjeno s obzirom na tu situaciju moramo dići glas i stoga sam zahvala, zahvalna Europskom parlamentu da usprkos naših e, razlika u mišljenju e, sada pripremamo rezoluciju koja će osuditi iranski režim zbog nasilja i tražimo od Ujedinjenih naroda da povede nezavisnu istragu situacije. E, zahtjevamo od režima da dade pouzdane statistike o žrtvama, da obavijesti obitelji žrtava i da okonča nekažnjivost onih koji su odgovorni za ovo gušenje prosvjeda i za naselje e, protiv e, iranskog društva. Hvala. U ime Guengela, gospođa Ernst ima minutu i pol. U prvom redu jasno je e, ljudska su prava univerzalna bez obzira gdje u kojim prilikama o njima se ne može pregovarati kršenje ljudskih prava, uhićenja. Za to nema relativizacije ni objašnjenja. I stoga ne možemo drugo no da stanemo iza iranskog naroda. E, e, e, mi moramo tražiti od e, iranske vlade da oslobodi e, ljude koji su uz, iza rešetaka. E, naravno, SAD i sankcije protiv Irana su najviše naškodile iranskom narodu. Stoga kriza u Iranu nije samo dijelo Irana, već i SAD-a E, e, SAD mora prestati sa svojom jednostranom politikom na Bliskom istoku jer to vodi e, samo do veće represije. Sam, samo iranski hardlineri imaju koristi od ovih sankcija. Mi moramo stoga dati podršku narodu, ali ne smijemo biti naivni, moramo biti e, realni, otvoriti oči. E, za NI gospodin Patton ima minutu i pol, izvolite. E, naravno da osuđujemo nasilje u, i represiju u Iranu. Tražimo da se E, ljudi e, oslobode iz zatvora. E, Iran gradi nuklearno oružje, destabilizira cijelu regiju. Nuklearni sporazum nam je dao nadu, ali taj je sporazum propao. Trebamo plan B za obilaženje sankcija SAD traži, traje predugo i nije donio nikakove koristi. E, planovi da Iran izvozi e, naftu kroz e, Rusiju neće pomoći. Iran sada prijeti odmazdom Mm, e, globalni akteri su e, rješenje, ali e, bez aktivnog uključenja u rješenje SAD-a mi samo fučkamo u vjetar i nećemo ništa postići. Ako želimo da Eh, se na Bliskom istoku ne dođe do razvoja nuklearnog naoružanja i zaštitimo narod. Samo SAD ima dovoljno utjecaja da se to zaista dogodi. Eh, mi moramo eh, vršiti pritisak na Washington, a mislim da Brexit i poseban odnos Britanije sa SAD-om može u tome pomoći o, time zaključujemo popis govornika za klubove. A i sada su dozvoljena pitanja po plavom kartonu. Gospodin Mandl je naš sljedeći govornik. Minuta i pol. Gospodine predsjedniče, e, gospodine Borel, e, e, rođen sam 1971 i od mog rođenja postoji ovaj režim u Iranu. Prije toga e, se e, taj, e, ta država razvijala prema jednom šarolikom društvu, a sada je sve tamo crno-bijelo. Ako govorimo o tome da se prosvjedi nasilno guše, ne smijemo si e, dočaravati e, krive slike. E, mm, tu se radi o tisućama ubijenih i ranjenih vlasti ubijaju vlastiti narod. To se događa u 21. stoljeću. Moramo reći jasno, nismo e, sklopili nuklearni sporazum e, zato jer vjerujemo Iranu, nego zato što ne vjerujemo Iranu, ne vjerujemo da oni smiju razviti nuklearno naoružanje. Oni su riziko za mir. Moramo biti ozbiljni sa diplomatskim sankcijama jer smo to dužni e, iranskim građanima. Mi e, moramo stajati na njihovoj strani, braniti njihova temeljna prava. Gospođa Santoš ima minutu. Izvolite. Hvala predsjedniče. E, Evo, već nakon mjesec dana mi opet e, razgovaramo o Iranu. Situacija se pogoršala. Iranska vlada se oglušila na e, pozive e, da smiri situaciju. Upravo obratno, gospodarska kriza je dovela do još veće represije E, više od 300 ljudi ubijeno, e, mnogi ljudi su uhićeni, e, s njima se postupa neljudski. Oni su podvrgnuti mučenju vođama prosvjeda prijeti smrtna kazna. Mi tu situaciju ne smijemo ignorirati Mm, e, poštivanje ljudskih prava je osnova dijaloga sa drugim državama. E, to se odnosi i na dijalog na visokoj razini između EU-a i Irana. Moramo iskoristiti sva sredstva na raspolaganju e, kako bi iranske vlade poštivale međunarodne konvencije koje su potpisale. Gospodin Grošenj Grošelj ima minutu i pol. Dame i gospodo. E, ne znamo koja je situacija ljudi po zatvorima u Iranu pokazuje e, razinu represije u toj zemlji. E, mi ne znamo je li izlazak SAD-a iz nuklearnog sporazuma opravdan ili ne, ali ništa ne može opravdati brutalnost e, iranskih vlasti. E, ne može biti izlika za nasilje e, koje rase u toj zemlji. Vlasti su se okrenule protiv e, vlastitog naroda. Europska unija mora jasno reći da usprkos naših interesa nećemo odstupiti od naših temeljnih e, vrijednosti. Mm, međunarodno pravo se mora poštivati u e, Iranu. Nasilje pokazuje nestabilnost režima moramo e, iranskom režimu jasno reći e, da hegemonija ne može biti uspješna i trajna. E, moram se insistirati na temeljnim reformama u Iranu ne može se prihvatiti da se cijena benzina udvostruči bez prosvjeta. E, e, sve je poskupilo, e, benzin, cestarine i tako dalje. vlada odgovara na prosvjede autoritarno. Ljudi koji su uhićeni, njima se prijeti smrtnom kaznom što možemo napraviti. E, međutim, e, mislim da e, postoji jasna želja da se vrši daljni pritisak na Iran, da se nametnu sankcije. Međutim, sumnjamo da to može biti efikasno. E, e, ne znam mogu li zapadne e, zemlje nametnuti promjene u Iranu. Uh, Hvala gospodine predsjedniče, visoki predstavniče Borel. Dozvolite mi da vam ispričam priču o dva tineđera. Nikte iz bio, imala je samo 14 godina kad joj je iranski režim pucao u glavu. Obitelj ju je trebala tražiti tri dana prije nego što je njeno tijelo predano njenoj obitelji. U međuvremenu e, tineđeri, djeca, e, kćeri i sinovi onih koji su odgovorni za tu smrt žive e, u europskim glavnim gradovima, slikaju se za Instagram fer Ferrarijima, studiraju na zapadnim sveučilištima trebamo sada europsko e, djelanje ciljane sankcije protiv počinitelja. Neka članovi obitelji iranskih zločinika znaju da su vrata Europe zatvorena. Neka članovi obitelji ubijenih iranskih prosvjednika znaju da je Europa na njihovoj strani. Hvala. Gospođa Ben Homea, minutu i pol. Hvala predsjedniče. Prije svega želim osuditi e, strašnu represiju koju provodi iranski režim. To je represija koja prema e, prepadnim podacima jer režim pokušava sakriti što radi civilnom društvu, no čini se da podaci kažu da je uhićeno nekoliko tisuća ljudi, da je 500 ljudi ubijeno, 12 e, mladih ljudi, to je strašna represija. Režim to pokušava sakriti i krivi e, zemlje, e, strane zemlje za miješanje. Postoje zabrane tisku koji ne može obavljati svoj posao. Što mi e, želimo reći u Europskom parlamentu građanima Irana da nisu e, sami. Mladi ljudi koji zahtijevaju e, slobodu na ulicama nisu sami. Žene koje prosvjeduju jer moraju nositi marame nisu sami. Novinari nisu sami. Branitelji ljudski pravo zatvoru nisu sami. Isto tako želim naglasiti koliko je važno da budemo dosljedni kad branimo ljudska prava u ovom domu i e, čini se da neki na ljevici različito brane ljudska prava ovisno o tome gdje se događaju povrede. Stoga bih rekla da u rezoluciji koju ćemo napisati sutra da e, to trebamo e, dalje naglasiti i moramo se pokrenuti od osuda na djelovanje. E, minute po. Gospodine predsjedavajući, Ujedinjeni narodi rekli su da je najmanje 7000 ljudi uhićeno u Iranu e, e, nakon masovnih prosvjeda prošlog mjeseca. Zahtijevamo trenutno puštanje svih arbitrano e, uhićenih. Strašno je slušati o tome da sigurnosne snage pucaju na prosvjednike i da je mnogo ljudi ubijeno tijekom tih nemira E, zatvaranje interneta u Iranu otežalo je vanjskim skupinama dokumentirati brojke o smrtima, a novinarima zaoslikati cjelovitu sliku o tome što se događa na terenu u desecima gradova. Neprihvatljivo je da ljudi koji prosvjeduju zbog socijalnih i ekonomskih nepravdi budu ubijani i ranjavani. Mi, socijaldemokrati, osuđujemo e, akcije režima i zahtijevamo da trenutno prestane nasilje. E, ljudi Irana trebaju Evropsku uniju na svojoj strani i zato ću ja rado podržati tu rezoluciju kojom zahtijevamo e, prestanak nasilja i pozivamo Evropsku uniju da i dalje izražava zabrinutosti bilateralno i multilateralno sa iranskim vlastima zbog tih svih kršenja ljudskih prava. Hvala. Gospođa Rodriguez Ramos, jednu minutu. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, visoki predstavniče. Amnesty International govorila je o e, brojci umrlih, e, nekoliko tisuća ubijenih, četiri tisuća ranjenih, nekoliko tisuća pritvorenih e, ljudi, nemaju pristup internetu, postoji blokada, drugim riječima, no ipak primamo slike nevjerojatne okrutnosti. Vidjeli smo kako sigurnosne snage pucaju iz helikoptera snajperima, ubijaju, e, pucaju na nevine civile obitelji ne mogu pokopati članove obitelji svoju djecu. Prije dva tjedna otkrili smo veliki broj e, trupla u rijekama i jezerima u zemlji zato je važno osuditi brutalnu represiju. Želimo da naš glas, glas e, e, e, bude zajedno s glasom visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Želimo biti sigurni da Ujedinjeni narodi mogu identificirati odgovorne i zatražiti da ih se privede odgovornosti. Ne može postojati nekažnjivost za ta mučenja. Gospodin Pospišil, minutu i pol visoki Hvala lijepa predsjedniče, visoki predstavniče. U prošli mandat pozvao sam e, e, gospođu Magarini da, da zauzme puno stroši pristup e, prema iranskom nasilnom režimu. Nama svima je jasno da mi ne možemo biti partner E, e, zemljama, režimu koji puca u svoj narod, u prosvjednike, koji ubija stotine ljudi. To sve trebamo osuditi vrlo jasno i radikalno trebamo zauzeti radikalni pristup prema toj zemlji, e, za razliku od vaše prethodnice, iranski režim treba istražiti sve te zločine protiv svog naroda. Govorimo o nuklearnom sporazumu s tom zemljom. Je li to samo komad papira, ali on još vrijedi. Ne možemo imati dobre odnose sa Iranom ako oni to rade, ako pucaju svoj narod koji samo prosvjeduju protiv korupcije, porasta cijena, to je neprihvatljivo. Gospodin Geta, minutu. Govorimo o desecima mrtvih, to su e, strašni podaci, a nisu potpuni. Imamo više od 300 ubijenih, e, čiju su smrt skrivili snajperisti. Ovaj režim želi preživjeti paničari zato što, zato što se bore protiv njega i to iznutra. Iran se sada, sada radi e, što može, a mi to moramo osuditi. Moramo također istaknuti da europska diplomacija mora definirati dakle zone gdje bi trebalo pojačati regionalnu suradnju i gdje bi trebalo zajamčiti sigurnost. Biće potrebno nešto vremena da taj e, prijedlog prođe, ali diplomacija treba preuzeti svoju ulogu i pritom ne bi trebalo više gubiti niti minute. Time smo dovršili popis govornika i sada slijedi spontano javljanje. Gospodin Zver, jednu minutu. Hvala lijepo što ste mi dali riječ. Predsjedniče, u ponedjeljak na večer govorio sam već o brojkama. E, e, smrti koje su uzrokovane brutalnim režimom u Iranu, no večeras međutim želim naglasiti neka pitanja koja treba prihvatiti. Prije svega moramo podržati u Europskoj uniji oporbu e, koja se bori za slobodu i demokraciju u Iranu. Moramo i redefinirati naše odnose sa Iranom i ne smijemo okrenuti glavu na drugu stranu kao SAD i mi moramo uvesti nove sankcije a postoji druge dodatne mjere koje trebamo e, prihvatiti protiv e, iranskog režima. Nije on brutalan samo protiv svojih građana, nego predstavlja prijetnju cijeloj regiji e, to on postaje čimbenik nestabilnosti, razvija nova oružja, prijeti Izraelu, ali i drugim zemljama u regiji, a isto i u Europskoj uniji. Dakle, E, vrijedilo bi organizirati misiju za utvrđenje činjenica u Iranu. Hvala lijepa. Mrs. Regner, one minute. Gospođa Regner, minutu. Izvolite. Not in the chamber. E, nije ovdje. Uh, Mrs. Ward. Gospođa Ward. Amnesty International. Amnesty International je upravo objavio izvješće o 300 ljudi koji su ubijeni, a tisuće e, uhičeno u borbi protiv miroljubivoga protesta u Iranu. Ti e, protesti su organizirani odnosno u njima je uhićeno tisuća ljudi, a njih će se mučiti e, dok budu u zatvoru. Vrlo je jasno da iranska vlada želi zapravo razbiti bilo kakvu političku oporbu. Kad govorimo o Iranu moram spomenuti Nazen Zagreja Raklina koji je uhićen i također situaciju Arasa Emirija koji je građanin Ujedinjene kraljevine, a sada je iza rešetaka u ciničnoj e, e, igri diplomatskog šaha. Također novinari se i njihove obitelji u Iranu ugrožavaju i muče, uključujući i e, BBC servis za Perziju. Gospođa Daly ima minutu. Prije svega solidarna sam sa žrtvama opresije bilo gdje, a izvješća o nasilju i e, opresije protiv demonstracije u Iranu je nešto što osuđujem, ali ovo je problem. Iako su ljudska prava univerzalna, E, ne osuđuje se njihovo ugrožavanje jednako ponekad se ona preuvičavaju a ponekad se ne spominjuju. ali uvijek su to nasilja od drugih država, a ne naše dakle države koje imaju e, e, neovisnu politiku koje su blizu zapadnim glavnim gradovima. Znači prirodno je da se podržavaju žrtve opresije, ali naglasak u ovom parlamentu je na samo jednoj strani koji e, dakle ovdje se osuđuju samo opresija u Iranu, Kini i drugdje, a šta je sa opresijom e, palestinaca koje e, ugnjetavaju izraelski kriminalci ili što je sa opresijom u Sjedinim državama. Mi smo oslabljeni svojim vlastitim autoritetom i moramo se toga uvijek prisjetiti. Gospodin Kastaldo ima minutu. Hvala lijepa. Hvala visokom predstavniku, dragi kolege. Odgovor sigurnosnih snaga na prosvjede u Iranu je završilo sa 304 pogibije, uključujući i e, žene i djecu. Kada ljudi iz policije tako pucaju na e, narod, stvarno e, se prekoračila jedna granica. I e, prosvjednika je bilo puno, 7000, bilo je studenta taj i branitelj ljudskih prava. Ovako ponašanje policije je nekažnjivo. Nema opravdanja za takve zločine, a osim toga e, porijeklo tih prosvjeda je visoka cijena benzina a e, SAD se okomljuje na sve one koje trguju s Iranom, što se jako odrazilo na iranske stanovništvo, a istovremeno nije polučilo političke rezultate. Pokušaj e, da se na taj način e, usmi, nešto načini protiv onih koji su na vlasti često ne daje rezultate i trebalo bi se tome pristupiti na drugčiji način. Gospodin Tomak, minuto Hvala gospodine predsjedatelju. Želio bi govoriti u svojstvu e, člana pod odbora za ljudska prava. Mladi ljudi su umrli, poginuli, učitelji, studenti, oni su svi bili Iranci i oni nikako drugčije nisu mogli izraziti svoje nezadovoljstvo nego protestom. Evropska unija i naša diplomacija ne mogu više biti samo oprezni, moramo imati čvrstu ruku i moramo osuditi što se dogodilo u Iranu E, zbog nuklearnog sporazuma ne možemo više tolerirati ono što se tamo događa. Iran je e, prijetnja stabilnosti, dakle može destabilizirati cijelu regiju. Moramo odlučno djelovanju, a to se očekuje od naše e, komisije. Gospodine Lopez, Aguilar ima jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Iran je konstantno u raspravama na ovoga parlamenta što se tiče e, ljudskih prava. Situacija je zaista nešto od čega nam se diže kosa na glazi. Ljudi se zatvaraju e, proizvoljno, muče se nekažnjeno, ljudi se pogubljuju. E, represija vlada, pravo na demonstracije i e, okupljanje se zabranjuje, potekla je krv i Evropska unija se time mora pozabaviti. kako Pitanje naravno do sada bio nuklearni sporazum, to je bio jedan od uvjeta, ali u vašim raspravama sa iranskim vlastima i sa oporbom, kada dođe trenutak da bi se mogla postići promjena e, represivnih vlasti u Iranu, mi ćemo zapravo završiti sa protičkom situacijom koja je kvalitativno različita. Bilo da se radi o liberalnom pristupu, o slobodi religije, osnovnih prava. I u tom trenutku, e, to je trenutak koji moramo zgrabiti. Gospodin Volsima ima jednu minutu. Hvala predsjedatelju. E, oružje sankcija je doprinjelo protestu odgovor Irana ne može se opravdati država je iskoristila nasilje i municiju protiv protestanata i to je neoprostivo treba to osuditi također moramo osuditi korištenje sile e, desničarskih e, vlada u Boliviji i Čileu gdje je također došlo do dobistava i uhićenja moramo znati tko je odgovoran i zašto to pozdravlja se sjedine države koji koriste jezik ljudskih prava kao oružje protiv, Irana. Brian Hook je e, šef politike za Iran i mi, on kaže moramo e, e, razmatrati ljudska prava kao nešto vrlo važno u našim odnosima sa tim državama. Moramo upotrebiti protiv pritisak. Američka vlada je doživjela e, dokaze svojih pritisaka protiv Irana i vidi da to funkcionira i Iranci se okreću protiv svojeg političkog sustava i to je e, Gospodine Borele, da li vi odobravate e, strano miješanje u politiku Irana? Da li mislite da bi Europa trebala šubjeti jer to je američka ambicija a da nas podkopa. Puno vam hvala, pozdravljam vas i 500 milijuna naših građana. Nastavit ćemo s raspravom i riječ dajem gospodinu Borelu. This ova razmjena mišljenja je bila vrlo informativna i ja zahvaljujem na ovoj šansi da saznam više o vašim e, gledanjima na ova teška pitanja. Radi se zapravo o našem odnosu sa Iranom. Uvjeravam vas da nećemo zanemariti e, ovo što se događa tisućama ljudi u Iranu koji su bili uključeni u proteste i stradali toga potvrđujem našu